Želim mu dobrodošlicu na sastanak odbora za ribarstvo. Članovi odbora moći će s vama raspravljati o različitim temama, zakonodavnim temama koje su sada na dnevnom redu i rekli smo da dakle od travnja se e, više ne primaju e, informacije o različitim dosijenjima. Najprije ću dati riječ glavnom ravnatelju, nakon toga koordinatorima koji će imati po tri minute, a nakon toga zastupnicima koji će svatko imati po jednu minutu. Ricardo, želiš pet minuta, ali to neće biti moguće u svakom slučaju pokušat ćemo se organizirati, znači će ti tri minute. A koordinatori, to je točno, jesu tu da nam kažu kako o toj temi razmišlja njihov klub. Hvala lijepo Žao, izvolite. Dobro jutro. Hvala, Alen, što mi dajete mogućnost da s vama podijelim ono na čemu u posljednje vrijeme radi Europska komisija po pitanju pomorstva i ribarstva, kako na razini Europske unije, tako i u svijetu. Ima mnogo e, dosjeja na kojima se sada radi i e, na kojima puno radite i vi i mi. Bilo da se radi o tehničkim mjerama, višegodišnjim planovima, planovima za riblji e, škart kao i sustav kontrole. To je, e, su tek neke od tema na kojima radimo, one su naravno važne, a e, na kraju mog izlaganja ću se na njih osvrnuti. Međutim, danas bih se počeo toga da najprije vam dam jednu širu sliku. Već čitav niz godina Europska komisija je prešla sa isključive ribarstvene politike na jednu širu politiku oceana. U početku to se činilo mm, pomalo plašljivo, ali nakon toga je napravljena integrirana europska pomorska politika koja se razvija zajedno sa zajedničkom ribarstvenom politikom. Međutim, sada se to radi s puno više uvjerenja. Do tog pomaka u komisiji je došlo zato što smo shvatili da ribarstvena politika ne može biti izolirana. Mi smo se usmjerili na more i e, oceane zato što jednostavno ribe i more ne možemo izdvojiti. Ribarstvena politika ne može tako biti odvojena od pomorske politike. Jer riba ne može prosperirati u oceanu plastike. I kako god e, da bi to i bilo moguće, ljudi jednostavno ne bi htjeli jesti ribu punu plastike. Kako bismo dakle imali sektor ribarstva u cvatu moramo jako dobro znati upravljati stokovima. Kako bi do toga došlo, moramo postaviti i teška pitanja koja su e, izvan čistog bavljenja ribarstvenim pitanjima. Pitanja kao što je hoćemo li mora održavati zdravima, hoćemo li postaviti pitanja vezana za najveći mogući prinos ili ćemo se pametno usmjeriti na aktivnosti na moru kako raste gospodarstvo. Hoćemo li dati zajednicama ribara koji će imati i mogućnost da zarade i za život i iz dodatnih izvora. Odgovore na to ne može samo dati zajednička ribarstvena politika. Odgovori se nalaze i u upravljanju otpadom u moru, o tome da imamo održivu i e, otpornu plavu ekonomiju. Jer odgovori na to odrazit će se i na ribe i na ribare. Jer činjenica jest da su mora osjetljiva i ranija, ranjivija postaju toplija i kiselija. Razina mora raste. Nezakonito robarstvo jako se širi u mnogim dijelovima svijeta. Nastavili se sa sadašnjim trendom do 2050. godine što se tiče težine bit će više plastike nego li riba u moru. Dakle, ako sada ne budemo djelovali, dobit ćemo u pitanje budućnost. A to je nešto čime se ne treba baviti samo Europska unija. Radi se o problemima koji postoje svugdje u svijetu i to se daleko od naših obala. Kao što znate, Europska unija zalagala se za bolje upravljanja morima u svijetu. E, morima treba više pažnje i njima se treba bolje upravljati, što se može postići samo sa suradnjom na međunarodnoj razini. E, prošle godine Europska komisija zajedno s visokom predstavnicom Mogherini uspostavili su agendu za upravljanje morima gdje se nalazi 50 konkretnih aktivnosti. Prošlog mjeseca Europska unija je na Malti organizirala četvrtu po redu konferenciju na visokoj razini gdje su bili predstavnici određenih odbora vezani, e, određenih e, zastupnici članovi ovog odbora. Dakle, moramo raditi e, na konkretnim akcijama koje se mogu mjeriti. Rezultat te konferencije bio je ogroman uspjeh, nadmašio je naše najoptimističnija e, predmičanja jer su se sudionici opredijelili i obećali 400 različitih aktivnosti u vrijednosti od 7 milijardi, uključujući i pitanja vezana za klimatske promjene, zaštićene prostore, sigurnost na moru te održivom plavom gospodarstvu. Europska unija je dala 36 obećanja koje vrijede više od 560 milijuna eura. Primjera radi, potvrdili smo E, da se želimo boriti protiv nezakonitog ribarstva. Milijun eura e, smo izdvojili e, za sporazume sa državama luka. I također smo izdvojili sredstva i za globalni registar. Želim dakle da se više rade na Eh, upravljanju vanjskim eh, flotama, što bi trebalo zaživjeti krajem ove godine. Također smo rekli da ćemo dati 5,7 eh, milijuna kako bismo pomogli FAO na održivosti ribljih stokova u sredozemlju. Već se vide rezultati. GFCM je malo nakon konferencije usvojio prijedlog Europske unije za zaštićenu ribolovnu zonu na Jadranu. To je bilo jedno od onih obveza za koje smo se mi opredijelili. E, želimo također zaštititi i važne pomorske vrste, a E, želimo omogućiti i da ribarske zajednice na sredozemlju imaju budućnost. S obzirom i na mandat koji imamo na morima, Europska unija je učinila i više. Mi smo se odlučili boriti protiv zagađivanja mora i zaštititi naša mora. Želimo podržati održivo plavo gospodarstvo, uključujući i održiv ribolov. Želimo se boriti protiv klimatskih promjena sukladno sa e, ugovorom u Parizu, iz Pariza i sa održivim ciljevima razvoja. Europska unija uspjela je privući poslovni svijet koji je načinio 100 obveza a u to su uključene i velike tvrtke od Unilivera, Carrefoura ili pak Coca-Cola kako bi pokazali da su i oni zainteresirani za održiva mora. A osim toga da e, im e, je to jako bitno za njih. Sljedeća konferencija održat će se sljedeće godine u Indoneziji, nakon toga u Norveškoj. Uvjeren sam da će ta konferencija e, raditi na tome da imamo čiste i održive oceane i mora i Europska unija zaista e, sve čini kako bi predvodila na tim pitanjima u svjetskim morima. Ali sada par riječi o tome što radimo kod kuće, kako bismo se osigurali da su e, europski morski resursi, da se oni koriste na održiv način. Intenzivno smo radili u posljednja dva mjeseca. Nekoliko ključnih dosijeja već su u bitnim fazama, jer za svega godinu i po dana održat će se sljedeći europski izbori, a mnoge obveze moraju biti ispunjene do 2019. godine, dok maksimalni održivi prinos e, mora biti dovršen do 2020. godine. Dakle, moramo raditi u smjeru koje stoji u zajedničkoj ribarstvenoj politici za koju smo se svi opredijelili. E, prošlog se tjedna E, glasali o prijedlogu o tehničkim mjerama u, na vašem odboru. Naš odbor htio je pojednostavljenje. Želimo manje perspektivan e, pristup, više usmjer na rezultate. Europska komisija uopće nije uvjerena da velika regionalizacija bez jasnih i kvantificiranih ciljeva na razini Europske unije će omogućiti da se to postigne. Europska komisija jako će pažljivo pratiti kako će se prvog veljače glasati po tom pitanju na plenarnom zasjedanju. Jučer se održao sastanak vezan za Sjeverno more. Drago mi je da je došlo do određenog pomaka, ali ostaje još mnogo otvorenih pitanja. Važno je kako za vijeće, tako i za Europski parlament da e, donesu nove korake u modernijeg upravljanja Sjevernim morem. Više vezano za stvarnost mješovitog ribarstva, a istovremeno treba ponuditi dovoljno fleksibilnosti kako bi se prilagodilo na znanstvene preporuke. Također, komisija će početkom sljedeće godine predložiti i nove prijedloge za zapadna mora. Što se pak tiče pridanog ribolova u Sjevernom moru i na, e, e, u zapadnim morima, jeste da se radi o mješovitoj vrsti ribarstva. To mora biti održivo i to mora biti vezano za stvarnost koja postoji u tim morima. Plan za Baltik ostaje naš model, ali u jednom času moramo izvući lekcije iz onoga kako se taj plan do sada primjenjivao i sada pokušavamo također riješiti i probleme s haringom gdje nas znanstvena tijela kažu da možemo e, dopustiti više ribolova dok nam baltički plan, plan za Baltik zapravo i dalje veže ruke. To je izazvalo dosta komentara jer taj plan zapravo ima za cilj da se uvijek prati i usklađuje sa najnovijim znanstvenim savjetima. Nadamo se da ćemo brzo raditi na tom pitanju te da će Europski parlament brzo imenovati izvjestitelja koji će početi raditi u skladu sa najnovim saznanjima vezan za taj problem. Što se tiče sredozemlja, imamo e, plan za, višegodišnji plan za malu plavu ribu na, na sredozemlju, kako za inčune, tako i za srdela. Jer oba ta stoka boli, nalaze se na rubu kolapsa. Dakle, što se tiče rasprave prošlog tjedna o prijedlogu izvješća gospođe Tomašić, želim slijedom tih rasprava reći sljedeće. Prvo, e, eliminiranje ciljeva za maksimalni održiv prinos i ako ne bude datuma određenog ne bi bilo u skladu za zajedničkom ribarstvenom politikom, niti pak vezano sa planove o kojima sada raspravljaju su zakonodavci. Drugo, upravljanje takvim e, vrstom ribolova je e, se odnosi na upravljanje takovima koji je nešto što je jednostavno praksa drugdje i to je se vrlo uspješno radi. A inčuni u Biskajskom zaljevu nam pokazuju da je takvo što e, moguće i da dobro funkcionira. Nadalje, srdela i inčun ne mogu se smatrati običnim stokovima kombiniranje jednog i drugog povećava rizik od kolapsa, osim toga onog najranjivijeg e, od te dvije vrste i one koje je vrijednije, a to su inčuni. Slažemo se da se treba na pravedan i objektivan način u prijelaznom periodu davati potporu ribarstvu. Postoje u okviru zajedničke ribarstvene politike instrumenti koji omogućuju da se daje potpora, recimo podrška diversifikaciji. Nastavit ćemo s našim raspravama i radit ćemo dalje s vama i s drugim dionicima kako bi se radilo više na ovom dosjeu i kako bismo došli do prihvatljivog rješenja. Isto to vrijedi za zapadne sredozemlje, za e, primjenu ribu gdje e, komisija namjerava dati prijedlog u prvom kvartalu sljedeće godine. Kao što ste vidjeli, plan rada komisije uključuje i reviziju sustava kontrole ribarstva kao jedna od glavnih inicijativa za sljedeću godinu. Na osnove naše procjene cilj revizije jest da se uskladi e, kontrola e, uredbe sa reformiranom zajedničkom ribarstvenom politikom, te da se to kombinira sa, e, sadašnjim e, pravnim okvirom. Zaista ozbiljno radimo na procjeni utjecaja i želimo usvojiti prijedlog komisije na proljeće 2018. godine. To bi su zakonodavcima omogućilo da zaključe prvo čitanje prije nego li dođe do stanke u radu parlamenta 2019. godine. Prije no što zaključim, dopustite mi da e, kažem i nekoliko riječi riješi o godišnjem sastanku Ajkada koji se održao prošlog tjedna. Tim sastankom e, dominirale su e, rasprave o plavoperajnoj tuni. Najprije da naglasim da već godinama Europska unija predvodi na međunarodnom planu kako bi stokovi tune bili održavi u cijelom svijetu. Zahvaljujući ustodenom djelovanju industrije, od 2007. godine istočni i mediteranski stokovi plave ferajne tune oporavljaju se brže nego li se očekivalo. To je dakle pravi uspjeh što samo pokazuje kako Europska unija radi na tome da imamo održivo ribarstvo. A treće, znanstvenici su zbog toga tražili od Ajkada da revidira mjere upravljanja, pa se Ajkad odlučio da poveća dopušteni ulov 2020. no 600.000 tona. A treće, i kako bismo e, izbjegli sve vrste nesporazuma, to u potpunosti uzima u obzir oprezan znanstveni savjet. Jer to je bio prioritet Europske komisije za cijelo vrijeme pregovora. I za kraj, i mislim da je to od posebne važnosti, Mi smo tražili od naših e, ribara da se traže, drže znanstvenih savjeta kada su stokovi bili slabi. A sada kada se situacija poboljšala, legitimno je dopustiti ribarima da iz toga izvuku korist. I ne možemo e, dakle dovoditi u pitanje vrijednost znanstvenog savjeta. Ne možemo ovdje e, imati dva različita mjerila, ali naravno moramo uzeti u obzir i marže održivosti. Dodajem da je Europska unija predložila da sadašnji plan zamijeni sa još jednim planom za istočnu plavu perajnu tunu jer također utvrđuje da su mjere oporavka bile e, e, uspostavljene, ali nije došlo do sporazuma pa je odlučeno da se rasprava odgodi za sastanak, godišnji sastanak sljedeće godine. Drago mi je što ćemo zajedno surađivati u sljedećih nekoliko mjeseci i sve do europskih parlamentarnih izbora kako bismo radili na ostvarivanju cilja upravljanju svjetskim oceanima i morima, kako svjetskim, tako i europskim. Održivo e, upravljanje našim ribljim stokovima, upravljanje ekosustavima i rad na održivosti europskog ribarstva su sve tješnje povezana pitanja Budu li samo različite institucije surađivale kao i različiti odbori, kao i bude li se radilo i na svjetskoj razini, jedino ćemo dakle tako omogućiti da oceani budu zdravi u cijelom svijetu, da imamo rast i razvoj i da plavo gospodarstvo može eh, eh, biti izvor eh, za život za priobalne zajednice koje će biti dinamične. Hvala lijepa Joao. A sada dajem riječ zastupnicima, najprije koordinatori. Prvi riječ ima Gabriel Mato. Znam da neće biti lako da se držite tri minute. Hvala. Hvala, zahvaljujem i gospodinu Mačadu. Tri minute uistinu nisu puno mm, da se govori o ovoj temi, no važno je važno da imamo integriranu e, pomorsku politiku i ono što želim reći jeste nešto iz perspektive e, ribara i ovdje ću se koncentrirati na tri tehničke mjere. Mm, Dakle, postoji određeno nezadovoljstvo Europskom komisijom u postupanju, e, određeno nezadovoljstvo zbog nekonsekventnog djelovanja e, Europske komisije. Nisam e, zapravo upravo iznenađen ovim rezultatima Dakle, čini mi se da ovdje imamo cijeli niz ciljeva koji nemaju nikakve veze sa stvarnošću i koje su daleko udaljeni od e, ovih, e, od ovoga što imamo. Ovih je posto je zapravo nešto što nema nikakve veze sa onim što smo mi predložili. Mi smo htjeli učinkovitost. Komisija naš prijedlog nije uzela e, u obzir. nije postala prava želja za kompromisom pone pa prije e, kada je riječ o prilozima mi smo učinili sve što je naše moće da izvučemo pozitivne rezultate iz komisije Marato. Uložili smo godinu dana da postignemo kompromise i na kraju e, zapravo sve je bilo uzalod. E, zapravo ovo protivljenje regionalizaciji pri čemu je komisija ta koja je to prvotno predložila. E sad, ne znam hoće li zemlje članice većinu ovdje moći utjecati postoje ili tu postoje i e, sigurnosne mjere. E sada ovaj rok e, prvi veljače koliko se sjećam, ja imam, e, dakle zapamtio sam nešto drugačije, datume ranije rokove, dakle nešto drugo od ovoga što je komisija rekla. Očito idemo u drugom smjeru. E sada planovi upravljanja, jasno, oni su nam potrebni. I kad da, mm, to je e, bilo uistinu dobro, postao je plan e, jačanja, da, a sad ovih 37 tisuća, mm, to je primjereno. Međutim, sami rokovi imamo 32 tisuće 2018, pa potom 36 i tako dalje. To je nešto što je trebalo biti moguće. Ono što bih ne htio jest da dakle, zapravo komisija je unatoč znanstvenim dokazima e, ovdje zastupala nešto drugo. Mm, dakle, ovdje imamo sektor e, koji bilježi e, stalni rast iz godine u godinu. trebamo načelo održivosti i po ovom pitanju se EU treba jače angažirati. Odlično, sada Ricardo Santos, tri minute imate. E, Hvala, bit ću... Dakle, bit ću kratak i htio bih se zapravo koncentrirati na um, plan upravljanja prijednim ribolovom u Atlantiku. Da, mi ovo pomno pratimo u Europskom parlamentu, pomno pratimo oba plana koja su primjeni. Rečeno nam je da ćemo 2017. godine imati dva plana. U srpnju smo čuli isto, a u rujnu smo čuli da ćemo imati jedan plan za e, zapadne, e, e, zapadne vode. E sada za pitanje je što se dogodilo s ova dva plana plana upravljanja. Time zapravo odstupamo od one ustaljene prakse kako smo imali kada je riječ o upravljanju i kada je riječ o politici regionalizacije. Dakle, očito je da imamo ovdje gremije s dugogodišnjim iskustvom, a odluka su donesene 2014. 15. i 16. Te odluke su se temeljile na dva različita područja, sjevernom i južnom području. To su vrlo složena područja koja imaju i svoje posebitosti i primjenjuje se različite metode ribolova, različiti ribolovni instrumenti, riječ je o različitim ribnim vrstama, ribnim vrstama i vrstama koje se mogu staviti na tržište, te također da je tu velika razlika u količini resursa. Mm, dakle, to su velike razlike, bilo da je riječ o njihovoj količini, količini ulova stavljanju na tržište. I te razlike su značajne, pogotovo kada govorimo o zakupnoj biomasi koja se izlovljava na, e, na sjeveru ili na juku. Potom e, tu je riječ i o količini emisija CO2 dakle, govorimo o dva potpuno različite e, količine. Na sjeveru imamo veću proizvodnju nego na jugu. Dakle, riječ je e, i o različnim količinama biomase koja se izlovljava u tim područjima. I kada govorimo o površini, onda imamo 9000 kvadratnih kilometara, nešto manje na jugu i kao što sam prethodno rekao, dakle, potpuno različitne ribne, e, ribne vrste o kojima je e, ovdje riječ. Des kada govorimo o deset najčešće lovljenih ribnih vrsta na severu i na jugu, ima postoji tu nešto što je zajedničko ili je riječ o potpuno različitim cijenim vrstama. Iz svega ovo očito možemo zaključiti da je sjever e, produktivniji, da je riječ e, o većem broju komercijalnih ribnih vrsta i da e, je zapravo kočarenje ono što je zapravo ona dominantna tehnika u ribolovu. Mislim da je to nešto što gdje bismo se trebali zapisati koja je logika iza svega toga, zašto imamo tu i jedan plan e, za Atlantike, dakle jasno riječ o jednom oceanu, međutim ipak ovdje trebamo diferencirati i uimati na obzir i regionalizaciju. Hvala. Peter van izvolite. Dank voor uw komst, eh, meneer Machado. Uh, ook over uw uiteenzetting, inderdaad. Hvala e, gospodine Mačado, hvala na e, vašem uvodnom zalaganju i zaista situacija u oceanima je zabrinjavajuća imajući, ako imamo na umu samo količinu plastičnog otpada ili pak e, sami poraste temperature mora. Potom na eh, dakle, Sjeverno more, dakle tu imamo pozitivne rezultate, zahvaljujući poduzetim mjerima mm, bilježe se pozitivni rezultate. Eh, htio bih se ovdje osvrnuti na nešto što me je iznenadilo, no možda se vi to razumijete bolje od mene. Rekli ste o tome da će se prvog eh, veljače govoriti o tehničkim mjerama. To je mm, meni nešto potpuno novo. I stoga mm, je moje pitanje, dakle, mm, izvješće gospodina Matoa je e, prihvaćeno sa mm, 20 glasova za 5 protiv. Mislim da zapravo e, o tom izvješću se može govoriti uskoro i na plenumu. Stoga sam bio iznenađen da niti niti mm, s jednom riječju niste spomenuli spor sa, naš spor s Norveškom. Antonio, eh, ispričavam se, nisam završio. Dakle, vi ste eh, razgovarali, pa toga sam eh, prekinuo, no imam još nešto vremena. Dakle, mm, kaže, mm, iznenađen sam da zapravo niste ništa rekli o našem e, sporu sa e, Norveškom. O tome su se vodili i bilateralni razgovori između Europske unije i Norveške i nadam se da će to biti jedna na vašem dnevnom redu i nadam se da zapravo se bavite i ovome temom, jer to je nešto što je vrlo važno za nas, a vaše stajalište je onako nedo, nedorečeno, niste mi sami protiv. I mislim da mora se stavljati cijela ova politička dimenzija koja je od velike važnosti, stoga htio bih čuti i što vi kažete o tome. Potom, da, rekli ste da prijedlog treba dati što prije. Eh, dakle, ako ćemo time početi se baviti tek u travnju naredne godine, moramo djelovati vrlo brzo jer nakon toga uskoro slijede i izbori. Eh, potom, da, mislim da u Rujnu je bio i seminar o, na temu opisa iskrcaja, međutim mislim da su tu mnogi bili zapravo razočarani jer o mnogim temama je uopće nije bilo riječi, ni, nismo imali nikakav prijedlog, niti nismo imali nikakav konkretan prijedlog i nismo čuli ništa o primjernim vrstama, a to što je nešto što je ipak važno hvala. Antonio, tri minute. Dakle, evo, nekoliko kratkih i konkretnih pitanja. E, dakle, uredba o tehničkim mjerama, To je nešto što će se uskoro usvojiti. Jedna od tema o kojoj je bilo riječ jest hoće li e, ovo hoće li ona obuhvaćati također i mjerljive e, ciljeve za ulov vrsta koji ne ispunjavaju minimalne uvjete u pogledu te veličine. Dakle, mjerljive, mjerljivi ciljevi ako ćemo to u protivnom moglo bi doći do zaoštravanja postojeće situacije. Smatrate li vi da se povuče ovaj prijedlog o tehničkim mjerama ako za u konačnom vezi teksta nećemo imati ovakve e, kvantitativno mjerljive vjere, mjere. Potom e, revizija uredbe o e, kontroli, odnosno mehanizmu nadzora čuli smo da će prilog dobiti u proljeće naredne godine, a u nekoliko navrata komisija je rekla da provedba uredbe je pokazala da jedan od glavnih problema s kojim se susrećemo jest nedostatak um, propisa u pojedinim zemljama članicama. Stoga, zašto, zašto se Europska komisija odlučila za reviziju, za revidiranje postojeće e, uredbe, umjesto da uloži dodatne napore u provedbu postojeće uredbe, uključujući i mehanizme sankcioniranja, odnosno e, kazne za one zemlje članice koje ne ispunjavaju uvjete. Žao, tri minute. Da, da, držat ću se eh, ovog okvira od tri minute. Hvala vam puno, zahvaljujem i eh, glavnom eh, direktoru na ovom uvodnom izlaganju. Biću kratak. Upravljanje oceanima spomenuli ste zagačenje mora i druge teme. Da, mi u potpunosti dijelimo vašu zabrinutost, međutim mislimo da su to probleme koje ne možemo riječi samo kroz ribarstvenu politiku. E, ribarstvena politika bavi se prvenstveno ribolovom i dobro je da se komisija ovdje bavi i drugim po problemima koji su vezani uz e, ribolov. Međutim, to ne treba biti zapravo ključni ključna tema ribarstvene politike. Ribarstvena politika je ponajprije tu za e, ribarstvo i ribolovo. Dakle, ako govorimo o višegodišnjem e, financijskom okviru, onda moramo razmišljati i o drugim instrumentima koji nam mogu omogućiti da se nosimo s nizom problema i mislim da je to treba biti, da davati upravo iz perspektive koristi za ribolov. Ako govorimo o višegodišnjem financijskom planu, kolega Sanchez je iznio glavnu predmete zabrinutosti. Dakle, moramo uzeti ono što imamo i mm, zapravo ono što nam treba jeste jasan opis e, flote vrsta i e, obrazloženje zašto ovdje imamo jedinstven plan. E, ne znamo hoće li to uistinu u konačnici biti jedan plan, međutim želimo znati zašto se sada promijenio smjer, zašto mjesto dva imamo jedan plan. E, potom, kada je riječ o e, haringama u Botaničkom zaljevu, da imamo nedove informacije da je tu riječ o poboljšanju da, da i su također i promjene u do načinu eh, ribarenja, da polučile pozitivne eh, rezultate. da imamo mjere u nadležnosti zemalja članica, pa moje pitanje komisije, želite li komentirati to? Dakle, može li se tu može li se uskoro može promijeniti režim koji je trenutno na snazi. I mm, na kraju možete li reći nešto o E, slučajevima NN e, ribolova i kršenja propisa e, u Portugalu. Hvala. Linea tri minute. Hvala, hvala gospodine Mačado što ste nas došli posjetiti ovdje u odboru. Uvijek nam je drago kad ste ovdje kod nas i e, jasno je da se vaše težište na e, održivosti. E, spomenuli ste uredbu o mehanizmu kontrole, kao što ste same rekli, u što je bila najava revizije. Mm, prvotno, to je trebalo potrebno nekoliko godina, međutim međutim sad smo shvatili da komisija taj cijeli postupak želi ubrzati tako da da prvi prijedlog izmjene dobijemo već u travnju 2018. godine, dakle za nekoliko mjeseci. To znači prije toga neće se održati e, javno, javne konsultacije. E sada ih Dakle, analize i komisije i pokazala je da zapravo e, postojeće propise se ne provode, da se također ne provodi ni sankcioniranje i e, da nemamo sankcije koje bi imale odvraćujuće djelovanje. Prema našem mišljenju, prije nego što napravimo reviziju dotične uredbe, komisija treba učiniti sve što je u njenoj moći da se pravila i se primjenjuju na isti način diljem Europe u svim zemljama članicama. To je nešto čemu smo zapravo raspravljali u samom e, procesu, dakle rasprava o održivom upravljanju ribarlovnih e, flota. E, dakle, mislimo da se mnogo toga može napraviti i jednostavnije nego kroz postupak potpune revizije postojeće uredbe. Bojimo se da bi ovo moglo zapravo samo podokopati sveukupni cilj zajedničke ribarstvene politike, toga, dakle, mi smo za, nismo za ove ovaj potom. Evo, ja sam bila vrlo učinkovita. Gledajte, završila sam u dvije minute. Odlično. Čestitam. Hvala. E, dopustite da se kratko osvrnem na dva problema. Dakle, održiv održiv ribolov. Da, to je nešto čemu neprestano slušamo i tijekom trijaloga primijetila sam zapravo da to nije nešto ono što vijeće želi. Ne mogu razumjeti zašto e, je vijeće protiv NS vaja i zašto e, ovdje preferira nešto drugo. Mislim da je to licemjerno i ako Eh, govorimo o tome, ako održimo govore, ne možemo zapravo držati onoga što smo već rekli. I dan danas zapravo ne razumijem zašto se ovdje bavi temama koje su zapravo nadležnost odbora za promet i pitanje komisije jest nije li došlo vrijeme da se važna pitanja prebace ili u odbor za ribarstvo ili odbor za zaštitu okoliša. I na kraju nadzor e, ribolova. Ako se dobro sjećam, tijekom rasprava o reformi rekli smo da ćemo 2018. i 2019. godine svakako morati preraditi uredbu o nadzoru ribolova, jer tada ćemo znati kako se sve razvija. Do tada ćemo e, znati da e, nam je kakav novi oblik kontrole će nam biti potreban. e sada moje pitanje vama, je li sada ovo uobičajeni postupak ili ubrzo ubrzani postupak. Onako kako ja to vidim, to bi trebao biti uobičajeni postupak. Hvala ti, Klara Agiljera, sad ima riječ. Hvala, predsjedniče. Imam dvije, dva pitanja. I reću vam da sam iznenađena. Moram reći da sam iznenađena što Gospodin Mačado nije dao e, datume glede tehničkih e, mjera. Vi ste spominjali prvi veljače, ali meni je to dosta iznenađujuće. Naime, parlament je taj koji o tome odlučuje, <laughs> tako da je ovo dosta iznenađujuće. Eto, toliko. Htio sam pojasniti da ono što je rečeno sekti da ne mogu reći da sam zadovoljan rezultatima što se tiče E, plaperane tune, mislim da je nastavak pozitivna stvar e, i temeljena na znanstvenim dokazima, ali mogu se više toga još napraviti. Naime, ta flota je puno pretrpjela, tako da bi bilo dobro da smo imali veću, veću kvotu za iduću godinu. I htjela bih čuti zašto Europska unija e, je sigurno da će doći do smanjenja kontingenta od 50, e, raspodjela kontingenta od 58% 2000, dakle prelazi sa e, sam 58 2013. na 38 2020. Zašto? Zatim upravljanje oceanima, to je prioritet. Ne smijemo zaboraviti ne smijemo zaboraviti da e, nećemo moći e, se pozivati na MFF. Moramo ići na dvije fronte taj sporazum nam može pomoći, ali ne smijemo ostaviti po strance proračunske prioritete koje mora primijeniti e, eh, MFF. Pako Milamon, izvolite. Evo, bit ću kratak. Glavni ravnatelj eh, raspolaže s malo vremena, toga sam svjestan. Dakle, želim investirati poput kolega o uredbi o nadzoru. Dakle, kada, će se kada ćemo dobiti prijedlog o izmjeni uredbe o kontroli, o nadzoru, postoji čitav niz e, slabosti, homogenosti, rezervski sud je na to ukazao. Znam da to nije u mojim, mojoj nadležnosti, no treba vidjeti u prosincu kako će se e, što će biti sa takovima. Dakle, stokovi su poboljšani i trebamo vidjeti što dalje sada sa, sa ribolovom. Zatim trebamo vidjeti problem s ovim e, vrstama koji imaju ograničene kvote. Dakle, tu niz problema i problema i doće do problema s upravljanjem zbog obveze iskrcaja, osobito tamo gdje imamo mješoviti ribolov. Dakle, da se budu određivali ti kontingenti, te količine, morat, ćemo, morat će se o tome ponovno razgovarati. Kada je gospodin Rambo bio tu, rekao sam mu da treba biti obazriv glede sporozuma sa Gneom Bisaom. To je važna stvar. Dobro, kolega Fronte, izvolite. Hvala lijepa. Hvala e, puno ravnatelju i zaista mi je bilo drago čuti što je rekao, naročito kad se radi o Jadranskom moru i apsolutno se slažem s onim što je rekla izvjestiteljica o višegodišnjem planu u tom smislu. E, e, vi ste jako puno već odgovorili o samom Jadranskom moru, ali htjeli vas pitati nešto o tehničkim mjerama i regionalizaciji. Naravno, tumačenja mogu biti različita. Regionalizacija, kako je ja tumačim, a čini mi se da tako tumačite i vi, znači da se moraju odrediti vrlo jasni i precizni ciljevi kada se može čak i brojčano ih izraziti, te da svaka onda država odredi e, kako će ih realizirati, dok se u tehničkim mjerama jednostavno e, to pretvorilo u to da svaka država radi što želi. Tako da nisam toliko povjerenja u sve to koliko je kolega Mato. Dakle, pitanje regionalizacije je jako važno i zato me zanima da li vi mislite da zajednička ribarstvena politika koju su oslabili različiti višegodišnji planovi, e, koje je donio parlament, naročito na Jadranu, da ona ne postane nešto što je apsolutno preslabo. Hvala ti Marko. Izabel Toma. Hvala predsjedniče. Hvala glavni ravnatelju. Evo, ja doista želim pozdraviti vašu odluku da se predloži konačno revizija izvješća o kontroli kao prvo zato što je Omnibus stvorio pomutnju, zatim zato što je revizija bila nužna, revizija izvješća, posebno kolege koji su svi glasali za izvješće na vlastnu inicijativu u kojem je bilo jasno naznačeno da ne postoje samo različite metode, već izvješće, ne izvješće, nego uredba o nadzoru samo po sebi omogućuje državama članicama da različito tumače provedbu nadzora i tu e, su stvarne, tu je stvorena pometnja. Zato pozdravljam vašu inicijativu o reviziji. Zatim slažem se također e, s vama i s komisijom da je potrebno imati generalnu viziju pomorskih pitanja i dovodim pitanje vašu dobrovolju. No, želim ukazati na opasnost da dođe do ogromnog razočarenja. Zašto? Naime, Europska unija nije primjerna glede pomorske politike, evo nekoliko primjera, na primjer. U Europskoj uniji nanosi se e, šteta e, i primjenjuju kazne glede e, na undarnjim vodama, ali ništa slično ne postoji na, morski, na morima i oceanima. Zatim socijalno-ekološki gledano nemamo ništa. U nekim područjima količine sumpora nisu istovjetne kao i drugim količinama i to se na, na tim se ne vodi kontrola. Dakle, europski i pomorski pojas područje je kolaž svega i svačega i ne znamo doista kada ćemo imati jedinstvene mjere svugdje na europskoj razini. Dakle, to je odluka komisije koju očekujemo i kao što je to rekao kolega Joao Ferrera, možemo i trebamo, ukoliko postoji politička volja po glede pomorskih pitanja u sljedećem višegodišnjem okviru trebamo imati namjenska sredstva osobito za plavo gospodarstvo jer suprotno to je čisti, čisto brbljanje bez ikakvih rezultata. Eto, toliko. Ispričavam se što sam prekoračila, ali evo. Ne, ništa se ne brinite, očekivao sam i da ćete duže biti. Izvolite, gospođo Tomašić. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala gospodinu Mačadu za ovu izmjenu gledišta što se tiče višegodišnjeg plana za jadran ja sam svjesna stanja stokova ali uvođenje kvota nije jedini način kako bi se postigli ciljevi zajedničke ribarstvene politike kako za jadransko more tako i za mediteran pogotovo u situaciji kada u znanstvenoj zajednici postoje prijepori oko podataka svakako moramo nastaviti raspravu ali na temelju novih podataka stefka koji još nije objavljen zato vas molim da što prije nastojite objaviti i dostaviti te podatke kako bismo mogli nastaviti objektivnu raspravu i vezano za zagađenje plastičnim otpadom e, u hrvatsku dođe jako jako puno otpada iz pravca albanije strašno puno otpada pa me zanima na koji način i kako ćete prikupiti podatke o marine litter. hvala lijepa. Madame euh, Norika Nikolaj, hvala. Norika Nikolaj, izvolite. Hvala Alne, hvala direktoru. U potpuno se slažem s vašim promatranjima o ikatu. No, mislim da bi to moglo biti manje relevantna stvar u ovoj organizaciji. Ovdje mislim na prijedlog Norveške glede prijedloga o obvezi iskrcaja koja je mogla dovesti pitanje prijedlog o protuzakonitoj, o nezakonitom ribolovu. Dakle, mislim da Europska unija mora jasno i konkretno sudjelovati u radu te organizacije. Drugo, radi se o reviziji uredbe o nadzoru. Mi to nestrpljivo očekujemo, no privlačim vašu pozornost u potrebi da se ocijeni pitanje o istraživačkom radu, o namjenskim sredstvima za istraživanje. Meni je jasno da je potrebno razvijati ribolovni alat koji će biti učinkovitiji, no ako je učinkovitiji protiv okoliša, onda to nije prihvatljivo i zato smo vodili oko toga raspravu kada smo govorili o tehničkim pitanjima i svi se s tim slažemo. Pravila o istraživačkom radu nisu dovoljno jasna, često postoje neki koji koriste određene beneficije, tako da e, privilegije, tako da mora doći do prave ravnoteže. I moje zadnje pitanje, direktore, tiče se Crnog mora i to je Europsko more. Mi nismo jako važni i relevantni po pitanju ribarstva no, mislim da je važno imati višegodišnji plan koji će se primjenjivati za Crno more. Komisija spomenula tu mogućnost i dakle, da li ste se bavili tom temom? Mi smo suočeni sa NNN ribolovom i zagađenjem koje negativno jako utječe na kvalitetu vode i okoliš. Hvala. Hvala Norika, hvala kolegama što ste ispoštovali sve pravila na riječ, što će meni pustiti mogućnost da postavim pitanja. Nisam bio siguran da ću imati dovoljno vremena. Dakle, htio sam privući pozornost Digimare i žao, e, glede e, korištenja e MFF-a, dakle, u biti nedostatnog korištenja sredstava iz MFF-a, puno, puno je kašnjenja 2014. godina, to je u nadležnosti i odgovornosti država članica da se postaraju da potroše ta sredstva. Dakle, htio bih znati da li komisija, kako stvar sad, sada stoji, vidjela zašto je, zašto ima tako slaba potrošnja sredstava, da li je strukturno pitanje ili je fond jednostavno loše osmisljen, dakle, to, to su stvari koje moramo znati. Uostalom, kolege su govorile o prikupljanju podataka, dakle, neću se osvrtati ponovno na to, no želim spomenuti najudaljenija područja. Naime, prigodom konferencija eh, najudaljenih područja eh, predsjednik e, Juncker i Macron su odlučili uspostaviti e, politiku i mjere za najudljenje područja narednim godinama. Komisija je rekla da će e, po pitanju državnih pomoći, državne pomoći biti prilagođena njihovim specifičnostima i radit će se na obnovi flota. Dakle, kako i u kojim rokovima se ta, te mjere namjeravaju uspostaviti i za kraj, no to je već spomenuto, dakle, budući planovi upravljanja za zapadne e, zapadna, za mora zapada i sredozemlje, to me zanima direktor. Evo, sada imamo doista dovoljno vremena, tako da možete mirno odgovoriti svim kolegama. Najpša hvala na svim pitanjima. Mislim da su sva jako jasna, konkretna i nastojat ću na isti način odgovoriti na pitanja koja ste mi postavili. Kao prvo, gospodine Mato, želim vas uvjeriti da mi u Digimare u komisiji smo jednako zainteresirani, zabrinuti e, i za ribare. Ono što želim reći da ribari i ribarstvo ne funkcioniraju izolirano, dakle oni su najveći korisnici oceana i imaju svoju i tekakvu ulogu u tome svemu. Dakle, oni su ti koji koriste more, morske resurse, ali na koji način ne želi, nisam želio reći da mi više se brinemo za mora nego za ribare i u njihovom interesu da je da su resursi zdravi i puni. Što se tiče tehničkih mjera, mi se možda ne slažemo u potpunosti s ovim razlog zašto komisija inzistira na kvantitativne ciljeve diljem Europske unije je taj što se želimo postarati da E, se mjere usvajaju u postupku regionalizacije, ali potrebno da imamo jednako jedinstveno mjerilo diljem Europske unije. I to je zajednička politika. Želimo izbjeći jednostavno da u budućnosti jedan morski bazen e, usvaja neke mjere koje će smanjiti za 10%, a drugi povećati 2% i onda dođemo ovdje i razgovaramo o jednakim pravilima za sve. Ne, moramo imati minimalna mjerila A postoje različiti načini da se ostvare takvi standardi. No, bez toga postoji opasnost da dođe do velike raznolikosti različitih e, standarda i opet će nam se ribari žaliti da se igra po drugačijim pravilima u susjednom e, bazenu. Dakle, ja sam svjestan da su morski bazeni različiti, ne možemo imati jednaka pravila za apsolutno sve, ali mislim da moramo imati zajednički cilj. I kvantitativni ciljevi upravo imaju za cilj uspostavu zajedničkih jedinstvenih ciljeva prema kojima ćemo svi mi, i svi bazeni strijemiti različitim sredstvima, ali imajući taj zajednički cilj na umu. O višegodišnjim planovima da radimo na tome. osvrnit ću se na njih malo kasnije. Ikad. Već sam to spomenuo u svom uvodnom govoru. Prva stvar koju želim ponoviti, a isto se primjenjuje i kada smo određivali ribolovne mogućnosti u EU. Naime, ne možemo od ribara tražiti da pretrpe teška razdoblja kada znanstvenici kažu da stokovi u jako lošem stanju i da se trebaju poravljati i onda tijekom deset godina ribari ulažu velike napore i onda jednog dana kad znanstvenici kažu evo situacija je bolja, možete povećati ribolovni napor i onda se kaže ah, znanost, ne vjerujem baš previše u znanost. Ne, to ne možemo napraviti, to je nepravedno, ne bismo bili vjerodostojni i ne možemo jednostavno primjenjivati dvostruka mjerila. E sad, argument koji ste iznijeli je taj da biste voljeli da u prvoj godini e, se ide još više. Pa mi smo međunarodna organizacija. Jedan od ključnih e, ciljeva tih godišnjih sastanaka jeste da se e, uključe Turska i Alžir. Kao što znate, Turska je bila vani i određivala vlastite kvote. A to nije bila dobra situacija. Mi smo željeli da Turska i Alžir sudjeluju u tome da se pridruže i rek smo im dođite, imat ćete svoje kvote. E sad, nismo htjeli da oni traže e, neke ekstravagantne kvote i uspjeli smo u tome. Dakle, razumjet ćete da jednom kada smo uspjeli privoliti Tursku i Alžir da nam se pridruže, ne možemo sutradan odmah reći a, pa odmah prve godine želimo moći loviti puno veće količine. Dakle, to nije vjerodostojno. Dakle, moramo ići postupno, gradualno. Jedan od ciljeva jeste bio, dakle, da uključimo ove dvije važne zemlje u organizaciju, to je napravljeno i moramo to imati na umu. Konačno, što se tiče vašeg pitanja o akvakulturi, naravno, i dalje smo jako posvećeni tom pitanju, ja to nisam rekao u svom izlaganju. Mi radimo na reviziji planova koje su izradile države članice i dalje radimo na tome da države članice pojednostave svoje mjere. Kao što znate, jedan od, jedna od poteškoća jeste e, postupak licenciranja i vrijeme koje je za to potrebno. U nekim državama smo već zabilježili napredak i dijelimo ta iskustva, ali potpuno se upravo, to je jedan od sektora u, kojem, u koji treba uložiti za budućnost, jer ukoliko želimo jesti jednako učine ribe kao što je tome trenutno slučaj, onda moramo sve više e, se baviti akvakulturom. Potpuno slažem s vama, dakle, volja je tu, sredstva su tu. Zatim, Ricardo Serao Santos postave pitanje o zapadnim vodama. Kao prvo želim reći da komisija i dalje interno o tome raspravlja i napravili smo ocjenu učinka i svaki put kada se objavi prijedlog komisije, on je popraćen ocjenom učinka takvim kojem vi imate pristup. Znam da postoje velike razlike između jugozapadnih i sjeverozapadnih voda, ali postoje neke dodirne točke. I određeni točkovi kreću se iz jednog u drugi i ne uvažavaju naše priče o područjima upravljanja. Neke prelaze s sjevera na jug, a neke flote ribare i na jednoj i na drugoj strani. Dakle, jedna od stvari koju moramo imati na obzir, u obzir, uzeti u obzir je da li želimo imati dva niza pravila i dakle flote koje idu sa sjever na jug, e, na sjeveru će imati jedna pravila, na jugu sasvim druga. Da li je to najbolji način upravljanja? Moramo o tome razmisliti. Kao što rekoh, komisija i dalje interno raspravlja o tome i ocjena učinka koja je temelj na kojem gradimo svoj prijedlog e, je dokument koji će, kojem ćete imati pristup. No, situacija je takva da postoje međusobne veze, stokovi prelaze iz jednog u drugo područje, flote isto rade i moramo ustanoviti zajednička pravila za korist ribara, jer suprotno će morati imati jednostavno u potpunosti drugačija pravila, ovisno o području u kojem ribare. Zatim, gospodin Vandalen postoje pitanje o tehničkim mrežama, vjerojatno nisam bio dovoljno jasan. da nisam spominjao sastanak parlamenta prvog veljače, nego sam rekao prvo prvi, prva, prva, prvi ple, spominjao sam prvi plenarni sastanak u veljači na kojem mislim da će se o tome glasati. Komisija nema nikakve, nema informacije od bogova, ali mislim da je to mjesec kada će se o tom pitanju glasati. Što se morskih rači... Što se tiče e, sjeverno morskih rakova, moram reći da smo pokušali sve što smo mogli i ta situacija došla do blokade, jer imamo dva niza načela, u vijeću države članice ne žele, barem neke ne žele reagirati i mijenjati svoje stav i nema nikakva izgleda da će promijeniti svoje stavove. Dakle, razmijenili smo brojne E, brojna gledišta, ne kažu dobro možete doći ribariti, ali morate dati dodatne kvote, druge države članice kažu davanje kvota znači da se priznaje da se ima suverenost nad Svalbartom, mi to ne dajemo, jer ako damo kvote, to znači da priznajemo situaciju, dakle zaglavili smo, blokirani smo, totalno smo blokirani između ta dva suprotna stava. Dakle, situacija je takva da se i dalje sastajemo s Norvežanima i dalje nastavimo naći rješenja, ali s jedne strane imamo stavove ne znam kako premostiti ovo. Imamo dakle, održavamo brojne sastanke s Norveškom, ali vjerujte da ne odustajemo od ovoga, no iskreno govoreći do dana današnjeg ne znam kako ćemo premostiti taj problem. Što se tiče seminara o bez iskrcaja, za koji mislim da bi jako koristan i svi su rekli da je to bilo dosta korisno. Naravno da imamo problem sa stokovima, ali to je problem koji neće nestati danas do sutra. Mislim da taj sastanak bio jako koristan za sve, došlo do konkretnih razmjeni iskustava, to je bilo jako korisno i komisija će i nastaviti razgovarati sa svim dionicima da vidimo što možemo napraviti i poduzeti pride onoga što je već u uredbi, dakle tu su određene mjere fleksibilnosti i ne smijemo zaboraviti da svake godine kada se koristi, govori o ribolovnim mogućnostima, tu su to upovi dakle dodatne mogućnosti ribolova koje se daju državama članicama e, ovisno o stanju određene vrste. Dakle, ja ne želim minimizirati ovdje izazov, izazov je veliki, obveza iskrcaja je veliki izazov, ali dalje moramo raditi na tome, surađivati s dionicima kako bismo iznašli rješenje i naći rješenje za različite specifičnosti koje se pojavljuju u ovom ili onom e, ribolovnom području. Zatim, E, dobio sam puno pitanja o uredbi o nadzoru, tako da ću sve to grupirati. U kontekstu refita napravili smo ocjenu trenutne uredbe o nadzoru i situacija je bila jasna. E, ne odgovara potrebama. Dakle, to je nešto što je starije od zadnje reforme zajedničke ribarstvene politike i revizorski sud napravio izvješće i došao do zaključka da postoje mnogi propusti u toj uredbi. Dakle, općenito gledano, uzmimo pitanje NNN ribolova, jedna od stvari dakle, koje analiziramo i certifikati za E, ulov koji je od ključnog značaja, dakle, da kada se uvozi riba u Europsku uniju, kako bismo bili sigurni da tu nema ribe koja je ulovljena putem ribulova ribolova, problem je što se to e, to je dokument koji se razmenjuje na papiru. I ako to radimo na, na papiru, to je noćna mora i stvara brojne mogućnosti za prijevaru. Treće. Ribarsk, agencija FK ima potrebu za određenim prilagodbama kako bi se uzelo u obzir njihovo stečeno iskustvo i novi izazovi s kojima su glede provedbe RP-a. Mi smo napravili jako detaljnu javnu, javnu konzultaciju glede potreba. Mi ne, ne idemo, ne srljamo ovdje ovo nije nešto što ćemo napraviti na brzaka. Ne, to je nešto na čemu se radi dugo priprema tijekom e, evaluacije i imat ćemo konkretne konzultacije s dionicima i dalje ćemo imati ciljane konzultacije s dionicima koje će se temeljiti na općim konzultacijama koje smo imali jer znamo da je ovo jako važna tema, no opet izbor koji vi imate i koji svi mi imamo je sljedeći ili ćemo koristiti iskustvo koje je stečeno odmah sad sucijem sa imajući na umu sve što ne funkcionira i imamo povjerenika koji je u potpunosti posvećen e, jačanju sustava, a parlament i imamo parlament i odbor koji je u potpunosti svjestan značaja e, sustava kontrole. Mi to nastavimo sad i, i dakle da li ćemo sačkati da to sad odmah radimo na tome ili ćemo, budimo iskreni, sačekati 4-5 godina da se vratimo ovoj problematici. Dakle, to je taj izbor koji je pred nama. Dakle, ponavljam, ne želimo raditi polovičan posao. To nije posao kroz koji se može protrčati. Dakle, dobit ćete jako ozbiljne prijedloge. Ali mislim da je ovo pravi trenutak. Sada trebamo se početi baviti ovim. To je ono što nas motivira. Što se rokova tiče, kao što je Alan to na samom početku rekao, e, krajem travnja se nadamo da ćemo biti u mogućnosti iznijeti prijedlog. Dakle, light revizija neće biti dovoljna. Moramo riješiti sve propuste pomanjkanja u ovom sustavu nadzora koje, koje smo evidentirali. Što se tiče pitanja gospođe Rodost e, Sjeverno more. Da, tu su još uvijek neslaganja između parlamenta i vijeća. Uvjeren sam da ćemo prevazići ta neslaganja i doista se nadam da ćemo u sljedećem trialogu prije kraja godine i hvala vam na vašoj fleksibilnosti koju ste pokazali jučer na sastanku. Dakle, vjerujem da ćemo moći zaključiti ovaj dosije i prevazići neslaganje do kraja tekuće godine. Što tiče politike oceana koja je u nadležnosti odbora TRAN, nemam što reći po tom pitanju, to je više u vašim rukama nego u mojim. No, doista bi se vrlo složio da u buduće imamo e, odbor za oceane, no nije na komisiji da o takvom čemu odlučuje. Zatim, što se tiče uredbe o nadzoru, to će biti redoviti postupak. Gospodin Milan Mon spominjao je Gvineju Bisao. Mi nismo uspjeli to riješiti jer on traže ogromne iznose novca koji ne odgovaraju i koji jednostavno nisu realni oni žele dobiti iste, iste iznose kao i što dobiva Mauritanija, ali tu, tu radi puno, o puno većim ribolovnim količinama, a oni žele iste iznose, dakle to, to nije baš prihvatljivo. Dakle, pitanje je kako ih dovesti do razuma, da shvate koja je realnost stvari. Dobili smo neke signale da se prilagođavaju, ali ponekad za te stvari potrebno vremena, potrebno je da shvate da ono što traži ide je jednostavno previše, ali na kraju ćemo, vjerujem da ćemo e, uspjeti doći do dogovora, ali kako stvar trenutno stoje, svi elementi nisu tu. Gospodina Fronte, da, potpuno slažem s vama, dakle, određivanje ciljeva na regionalnoj razini, da, Želim reći da to ne funkcionira u praksi, već e, može izazvati nejednaka pravila u, unutar Europske unije ovisno o regijama. Gospođa Toma, da, Europska unija možda nije uzorita, kao što ste rekli, uzorna, no ostvarili smo čitav niz e, napredaka kroz direktivu o pomorskom planiranju. To je na države članice da počnu razmišljati o tome kako organizirati pomorsko pod, e, područje. Vidim da neke države članice ostvaruju napredak. Vi biste htjeli da se dođe do zakonski obvezujućeg sustava, no bojim se da preduvjeti za to još nisu svi prikupljeni, ali to je vrijedan argument koji ste iznijeli i ne želim, ne odmahnuti rukom i odbaciti sve što je napravljeno. Naravno, možda napredak nije brzi i sveobuhvatan kao što biste vi željeli, ali je tu. I slažem s vama da u području nakon 2020. morat ćemo imati neke fondove, neka sredstva za plavo gospodarstvo. Radimo na tome i doista se nadam da kada stvari dođu do parlamenta da ćemo dobiti i vašu podršku jer doista će nam biti potrebna sredstva, namjenska sredstva za plavo gospodarstvo. Gospođa Tomašić, spomenuli ste Jadransko more. Porezi nisu jedino rješenje Rekao bih čak da se koristilo poreze za neke od istih vrsta, za inčune u obal Biskejna i to je funkcioniralo. Možemo izvrnuti situaciju, dakle možemo reći da nema ništa specifično u sredozemlju što bi me mogu navesti da porezi ne bi funkcionirali. Ja ne znam zašto bi sredozemlje bilo toliko drugačije od drugih morskih bazena da e, oporezivanje ne bi funkcionirali. Što više, mi imamo dokaze u biti da postojeći sustav ne funkcionira. Dokazano je da ono što smo do sada radili ne funkcionira. Tako da se bojim da moramo promijeniti način e, e, rada. I kao što rekao, u drugim bazenima za iste vrste mogla se promijeniti situacija i vjerujem da Jadransko more nije iznimka i vjerujem da ćemo uspjeti tu. Što se mora tiče, gospođo Nikolaj, vi ste spominjali plan upravljanja i to je usvojeno od strane GFCM-a i sada treba preći na provedbu. Kao što znate, na Baltiku, ne, u crnomorskom području postoje i drugi partneri, tako da ne možemo imati samo plan upravljanja Europske unije. Moramo imati plan upravljanja koji će uključiti i druge partnere i na GFCM-u smo uspjeli, dakle sad treba na, preći na zakonsku provedbu i primjenu odlučenog. Za kraj, predsjedniče, vi ste spomenuli MFF, u potpunosti se slažem s vama, bilježimo nedovoljnu potrošnju tih sredstava i nismo, ispor... niti ja, niti komisija nismo propustili jednu jedinu priliku da se obratimo državama članicama i da ih upozorimo evo poruka koju vi možete proslijediti. Dakle, upozoravali smo države članice da nedovoljno korištenje sredstava iz fonda MFF zasigurno nas neće dovesti u pozitivnu situaciju kada budemo tražili nova financijska sredstva za razdoblje nakon 2020. Dakle, to će stvoriti velike probleme. Treba provoditi ovo i mi smo gurali na vodu države članice zašto kasne, zašto ovo, zašto ono, dakle, ok, imaju različiti razlozi. Postoje još neke države članice koje se još nisu obratile upravnim tijelima. pet država članica još nisu notifikaciju poslali, a to je osnovni preduvjet da se počnu koristiti ta sredstva. No, to su problemi na nacionalnoj razini, mi vršimo pritisak koliko god je to moguće. Ja za kraj što se tiče najudeljenih područja, da. Imali smo prijedlog da komisija razmotri izmjenu statuta kako bi se dopustilo E, nove uvjete za izgradnju plovila, no to je popraćeno određenim nizom uvjeta. Ne bih govorio o uvjetima. Prvo treba napraviti procjenu i vidjeti koje su potrebe najudaljenih područja. Dakle, koje su konkretne njihove potrebe, što im nedostaje, da li, im, da li su im potrebna protokradilišta i, na temelju toga se može predložiti, ukoliko su uvjeti ispravni, može predložiti prilagodbu postojećih e, državnih potpora. No, to je nešto što se može napraviti i što će biti napravljeno tijekom 2018. godine. Ne mogu vam obećati da će 2018. sve biti zaključeno, ali već ćemo početi raditi u siječnju na tome. Dakle, ovo je jako važna tema za neke od najudljenijih područja i predsjednik komisije je preuzeo obvezu kada se o tome govori. Dakle, mi ćemo svakako raditi na tome. Hvala. Merci Joao d'avoir hvala Joao što ste odgovorili na sva ova pitanja. Međutim, što ste bili jako razumni, imamo ipak pred nama još nekoliko minuta. Za slučaj da koordinatori žele postaviti još neko pitanje Joao, nema problema. Evo Gabriel Mato je već to tražio 30 sekundi samo. Evo, vrlo kratko, hvala. E, što se tiče pokazatelja koje se mogu kvantificirati. Postoje razlike i nije u redu da se za različite situacije imaju ista pravila. Ljudi su u različitim situacijama. To je dakle nepravedno za ribare. U prošlosti smo ih uvijek pravili razliku. Diferencijacija je postojala, jednako se odnosilo prema ljudima. Postoji različita mora, različiti načini lovljenja ribe. To je dakle načelo koje je postojalo od samog početka, te ne mislim da bismo se morali e, bojati regionalizacije. Mislim da bi bilo najbolje tako postupi za ribarstvo. Nadalje kad sam govorio o Turskoj, to zapravo nema nikakve veze s Turskom. Hvala. Evo još se dvoje ljudi javlja za reč. Ulrike Rodus najprije. Da, e, samo jedno pitanje o MMF-u. Svaki put kad sam negdje vani, onda čujem da je podnošenje zahtjeva uistinu složena procedura i da se zahtjevi ne podnose jer je to sve toliko komplicirano, složeno da se ljudi ne osjećaju sposobni popuniti zahtjev. Dakle, ima li tu ikakvih zamisli da se taj postupak pojednostavi? I Antonija na kraju. Pa moram reći eh, da moram pitati komisiju bi li bila spremna povući eh, prijedlog uredbe o tehničkim mjerama bude li se na plenarnoj u konačnici izglasalo protiv eh, ciljeva koji se mogu kvantificirati. Hvala, ovo je bilo jako jasno pitanje. Gospođo Tomašić. E, pitala sam, vas hoćete nam konačno poslati podatke od stefka i komisije jer znam da se znanstvenici čak, ne slažu o tim podacima a podatke koje mi imamo i s kojima radimo su iz. two thousand ja mislim da bi bilo fer da dobijemo te podatke konačno pa da možemo raditi s njima. hvala lijepa. Ricardo, eu apoio Gabriel ono što je rekao uh, Gabriel Mato, da ne možete imati standardirani pristup svuda. I Dakle, moramo vidjeti eh, što se tiče različitih, istih vrsta u različitim morima, oni, ni, njima se ne pravi uvijek razlika. Ne znam e, na što se ovdje najviše pozivalo, na koju vrstu e, u e, ja, najudaljenijim regijama. Naime, radi se o jako širokom području, a razlika je ogromna između sjevera i juga. Tu nema kočarenja. Hvala lijepa. Evo, sada dajem žao da može još odgovoriti na to. Gospodine Mato najprije. Znam da postoje razlike među morima i naravno ne može se isto e, primijeniti baš za sve. Što ne znači da ne smijemo svugdje slijediti isti cilj. Osim toga smo upravo zato imali i ciljeve o maksimalnom održivom prinosu do 2020. godine za sve e, vrste ribarstva. Ne, pitanje je o tome da se moramo dogovoriti oko pravih normi i to je ono što sam ja htio reći. Ma ne, komisija se ne boji regionalizacije tu bi više parlament izgubio, jer onda vi ne biste mogli vidjeti što se tamo događa. Dakle, vi biste više izgubili nego komisije. Ne bojimo se dakle toga. E, gospođo Rodust, imate pravo, ima jako puno žalbi što se tiče e, postupaka koji jesu jako naporni i moramo nešto učiniti kako bi se taj postupak zapravo puno pojednostavio. Gospodine Martinju Pintu, eh, oprostite što vam nisam ranije bio odgovorio na pitanje. Vjerojatno biste očekivali da vam odgovorim da je prerano da eh, kaže eh, kažem odgovora kao što Francuzima izreku se kaže da svaki, da svaki dan je i jedan, jedna patnja dovoljna. Drugim riječima idemo malo po malo. Ali e, vjerujem da ćemo s parlamentom uspjeti naći rezultate e, po pitanju tehničkih mjera. U konačnici nadam se da ćemo doći do nekog razumijevanje između nas i parlamenta i da je prerano sada špekulirati o tome kako će se na kraju glasati. Gospođo Tomaši, što se podataka tiče, ako mi dopustite, bilo bi dobro da mi e, zajedno međusobno o tome porazgoravamo nakon sastanka vi i ja, jer biste mi tada mogli više i detaljnije objasniti koje točno podatke želite. Gospodine Santoš, e, vi ćete dakle dobiti druge podatke. Mi ovdje sada interno raspravljamo o tome i ne želim sada ponavljati ono što sam vam rekao ranije kada sam odgovarao na vaša pitanja. Hvala. Dragi kolege, mislim da je Joao Mašado vrlo iskreno e, odgovarao, isto tako pokazao nam je i puno preciznosti E, i dao puno podataka u vaše ime. Zahvaljujem Joao što je došao i što je odgovarao naša pitanja. Hvala i Joao i hvala svim njegovim suradnicima jer eto nije sam. To je sve skupa timski rad. Hvala i vama kolege što ste bili na ovom sastanku. Nastavljamo danas poslije podne u 14.30. Posjećam da od sada naši sastanci poslije podne počinju u 14.30.